What's the time? No, five past six. Good morning, dear colleagues. Dobro jutro svima. Dobro jutro. 9 i 5 je. Predlažem da krenemo sa današnjim sastankom. Sada smo na to, to smo toci dnevnog reda, točnije 8., 9., 10., 11. i 12. Kolege, bilo je dosta vremena da popričate, sada trebamo preći na posao. Znači imamo glasanje za točke 8, 9, 10, 11 i 12. Znate da imamo točno jedan sat na raspolaganju pa prelazimo odmah na osmu točku dnevnog reda, utvrđivanje kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koju je u jednoj članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva. Prije nego krenemo sa glasanjem, dao bih riječ e, našoj izvjestiteljici, gospođi Menesku. Dobro jutro svima. Ja bih kao prvo željela zahvaliti svima iz e, drugih klubova koji su e, dali vrijedan doprinos e, ovome mišljenju koje trebamo uputiti Libeu kao nadležnom odboru. većina se od amandmana odnosi zapravo na Libe, tako da na glasačkoj listi imamo dosta prijedloga uz koje je izvjestitelj dao savio minus. E, a u raspravi sa izvjestiteljicom iz Libea ona nas je molila da se držimo onoga što potpada pod nas, naš e, odbor, dakle odbor e, za vanjske poslove. Dakle, ne želimo time reći da to, da ti amandmani nisu dobri, nego da nije naš mandat da o njima glasamo. Većina kolega ili barem neki e, od kolega su već podnijeli amandmane e, pa smo sada, dakle tu, je to pokriveno. Imamo i naše amandmane e, za koje međutim ću predložiti da glasamo protiv njih. Jimenez Barbat for Aldo would like to say something. Excuse me, I have no my voting card just to say. E, ne, mislim da ću u Strasburgu nešto reći. Dobro, znači glasamo dizanjem ruku. U redu, onda možemo prijeći na samo glasanje da vidim gdje počinjemo. Amandman 52. Ko je za, protiv, Suzdržani? Odbija se. 53. za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 54. za. Protiv? Odbija se. Amandman 55. za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 56. za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Mislim da možda treba porazgovarati sa tajništvom ovome, ovo nema baš pretjerano smisla. 57. amandman odbija se, 58. odbija se, 59. za, protiv, suzdržani, odbija se. 60. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 61, 62, za, protiv, usvaja se. 63. za, protiv, sudržani odbija se. 64. oprost provjera. U redu, e, vraćamo se na 63. Otvaram glasanje. Svih 57 smo dobili glasova, amandman se odbio. Sada smo na 64. amandmanu za, protiv, suzdržani, odbija se. 65. do 68. za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 69. Ne, oprostite, taj je već usvojen, znači on pada. Razmatra se. 74. E, 75. za, protiv, e, odbija se. 76. za, protiv, suzdržani, odbija se. 77. A ne, e, on je povučen, u redu. 77. za, protiv, suzdržani, odbija se iz 78. odbija se, 80. odbija se, 81. za, protiv, suzdržani, odbija se, 82. za, protiv, odbija se, 83. 84. za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada 85. amandman zajedno sa usmanjem e, amandmanom. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 86. je povučen, 87. za, protiv, suzdržani, odbija se. 88. za, protiv, suzdržani, odbija se. 89. odbija se. 90. za, protiv, suzdržani, odbija se. 91. i 92. za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo, provjera. Znači 91. do 92. Otvoram glasanje. Zatvaram. Usvaja se i to velikom većinom. 93. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 94. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 95. Odbija se. 96. Usvaja se. 97. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 98. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 99. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 100. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Provjera. Ne, ne treba provjera. Amandman 101. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 102. i 103. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis e, četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. 109. za, protiv, usvaja se. 110. za, protiv, odbija se. 111. Također se odbija 112. za, protiv, suzdržani, odbija se. 113. za, a ne, razmatra se. 114. E, za, protiv, suzdržani, odbija se. 115. je povučen. 116. za, protiv, suzdržani, odbija se. Da, 117. E, za, protiv, suzdržani, odbija se. 118. za, protiv, suzdržani, odbija se. 119. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 120. za, protiv, suzdržani, odbija se. 123. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 5. Za, protiv, usvaja se. Sto za protiv odbija se, 129. za protiv suzdržani odbija se, 130. za protiv suzdržani odbija se, sto trideset odbija se. 132. za, protiv, suzdržani, odbija se. 134. za, a to je isto, a koji je onda od njih povučen? Dobro, onda 135. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se.

144. za, protiv, suzdržani, odbija se. 145. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim smo dolazi 150. 150. za, protiv, suzdržani, odbija se. 151. za, protiv, suzdržani, odbija se. 152. i 153. amandman za protiv suzdržani odbija se. 154. za protiv suzdržani odbija se. 155. odbija se. 156. odbija se. 157. do 161. za protiv suzdržani odbija se odbijaju se. 162. i 163. za, protiv, suzdržani, odbijaju se. 164. za, protiv, suzdržani, odbija se. 165. i 166. za, protiv, suzdržani, odbijaju se. 160. ne, oprostite, on je povučen kao i 168. Dolazimo na četvrti. Za, protiv, suzdržani suzdržani, usvaja se. Zatim uvodne izjave, broj pet. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šest za, protiv, suzdržani, odbija se. Sedmi, za, protiv, suzdržani, odbija se. Osmi, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Devet, za, protiv, suzdržani, odbija se. 10 i 11. oprostite, provjerimo ih. 10 i 11. Otvoram glasanje. Čini se da dvoje kolega još spava. Zatvoram glasanje. Usvojeni su. 12. amandman. Ne, oprostite, um, pada onda 13. Za protiv suzdržani odbija se. Amandman 14. odbija se. 15. za protiv suzdržani odbija se. 16. za protiv suzdržani odbija se. 17. za protiv suzdržani odbija se. 18. i 19. i e, usmeni amandman broj dva. Prvi dio za, protiv, usvaja se. Drugi dio e, za, protiv, suzdržani. To ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Sada smo svi tu, a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 Kompromis broj 2. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 34. Ne, oprostite. E, broj 2. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada nam je 38. na redu. Prvi dio za protiv suzdržani provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Time pada i drugi dio. Pa smo na broju 40. Od gospodina Epitideosa za, protiv, suzdržani, odbija se. 41. za, protiv, suzdržani, odbija se. 42, 43, 44, 45. Ne, 44. je povučen. Ostali glasamo za, protiv, suzdržano, odbijaju se. 46. za, protiv, suzdržano, odbija se. 47. za, protiv, suzdržani, odbijeno. 48. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 3. Za, protiv, suzdržani, usvojenje. I Stižemo do 50. za, protiv, suzdržani, usvojen. 51. za, protiv, suzdržani, odbija se. I konačno glasanje o e, mišljenju uz ove amandmane. Otvaram glasanje. Jedan jedan od nas nije glasao i sada je dobro, svi smo glasali i u 47 naprema 9. Uh, Mr. Panzeri, please. Gospodine Panzeri, izvolite. Pa sada, nakon što smo glasali, zamolio bih predsjednika da provjeri nešto. Naime, ne postoje pravilo E, što se tiče odnosa izvješća odbora AFET i odbora LIBE. I jednostavno bila je arbitrarna odluka radili se o amandmanu našeg odbora ili odbora LIBE. A neki amandmani koji su bili puni zdravog razuma i za koje je bila i izvjestiteljica su bili tu. I mislim da smo rekli ne ovdje seriji amandmana iz tog razloga a da smo ih mi izglasali, to bi dalo veću težinu od cijelog izvješća i na odboru Libe. Jer mislim da stvarno to treba provjeriti i sa stanovišta našeg poslovnika. U protivnom sve je ovo samo neki politički pastiš. Hvala gospodine Panzeri. Da li netko drugi možda još ovo komentirati? Kao što sam ranije rekao, mislim da na temelju ovog slučaja moramo raspraviti o tome kako će trebati postupiti u budućnosti kada neko izvješće daje mišljenje u okviru određenih nadležnosti. Svjestan sam svega ovoga, ali takav je postupak i nismo imali mogućnosti postupiti drugačije. Ali gospodine Panceri, jasno mi je točno što ste htjeli reći na sljedećem sastanku predsjedništva trebamo o tome raspraviti. Hvala. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a e, to je točka broj 9 o osma bez državljanstva u, e, i u Južnoj i Jugoistočnoj Aziji da li izvijeste želi nešto reći. Hvala svim kolegama jer smo izuzetno dobro surađivali i to je sve s moje strane. Hvala. Mm, puno hvala. Prelazimo e, sada na samoglasanje. Amandman 74. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 73. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 1. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 76. amandman gospodina Prede. Tko je za, protiv, suzdržani, Aha, iznenađujuće dobili smo većinu, 78. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79. E, glasamo uz usmeni amandman izvjestitelja. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 81. glasamo sa drugim usmenim amandmanom izvjestitelja. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 86. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 87. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 89. Tko je za? Protiv? Suzdržani Provjerimo 89. amandman, <laughs> pa tako ćemo se svi probuditi. Vidim da još dvoje kolega spava. Zatran glasanje. Oh, myself, I was sleeping. A, ja sam bio taj koji je slapao. Ne, ne, uproste, glasao sam. U svakom slučaju 36 glasova za, 21 glas protiv, prema tome usvaja se. 90. amandman. Amandman 90. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 9. Broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 92. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja, e, odbija se. 92. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. 93. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 95. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 96. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 97. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stoti za, protiv, suzdržani, Mislim da se taj odbija. 99. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 102. i 103. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajaju se. 104. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 105. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 107. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 106. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 108. Za, ajde, molim vas, dignite ruke. Protiv, suzdržani, sasvim sigurno se usvaja. 109. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 110. i 111. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja, usvajaju se. 112. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 113. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 114. i 115. Tko je za? Protiv? usvajaju se 116 tko je za, protiv, suzdržani usvajaju se. Usvaja se 117 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 118 i 119 za, protiv, suzdržani, odbijaju se. 120 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 121 za, protiv, suzdržani, odbija se. 122 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 123. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 124. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 125. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. 125. amandman. Two missing? Okay, vote is closed. 2136, that has been clearly rejected. 21:36, sasvim se jasno odbija. Prelazimo sada na 126. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? E, ne, ne, izvrsno smo tu glasali. 127. i 128. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 130. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 129. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 3. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dolazimo sada do trećeg amandmana odbora 9, koji je za protiv suzdržani usvaja se 9 četvrti, za protiv suzdržani usvaja se 9 peti, koji je za protiv suzdržani. Ove ćemo provjeriti 9 peti, otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. DB6 in favor? Against? DB6 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 136. i 137. Schaffhauser i Preda. To su dva identična amandmana. Remarkable. In favor. Against. Za. Protiv. Suzdržani. Da li se usvaja? Usvaja se. 98. E, tko je za? Protiv? ali li ko digao ruke? Molim vas još jednom. osmi, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. sedmi, Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 13. Za? Protiv? suzdržani, odbija se. 16. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni broj 4. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na amandman 25. Tko je za, protiv, suzdržani, e, usvaja se. Kompromisni broj 5. DVB Upravo smo glasali o kompromisnom amandmanu broj 5. Što ćemo sada? Na sljedećoj strani slijede B, drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. 32. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 6 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9c koje je na dnu stranice. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 45. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 46. za, protiv, suzdržani, odbija se. 47. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 47. amandman, amandman zastupnika Đambaskog. Close. Zatvaram glasanje. Odbija se. 48. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 50. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 51. Tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 52. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 8. Za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 58. Za, protiv. Provjerit ćemo. 58. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni broj 9 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 10 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na amandman 68 tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 68. amandman. Zatim glasanje. Usvaja se. 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 69. Ne, e, on se ne razmatra. 71. za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 72. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman prvi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći, za, protiv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 Zatvaram glasanje. Usvaja se 30 glasova za i 28 glasova protiv. Amandman 10. Tko je za, protiv, suzdržani? Još jednom ćemo ga morati provjeriti. 10. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 30 prema 29. Ako kolega iz liberala, iz liberala je gospođa Jimenez. Jeste li glasali? Imate glasački list. Dakle, 30 naprama 29. To je stvarno tjesno. Amandman 11. Tko je za, protiv, suzdržani. Još ćemo jednom provjeriti 11. amandman. Zatvoram glasanje. 36 prema 22. Dakle, usvaja se sada elektroničko glasanje o prijedlogu rezolucije sa a, amandmanima. Otvoram glasanje. Još dvoje kolega nije glasalo. Zatvoram glasanje. 54 naprama 2, dakle čestitam izvjestitelju. Sada smo na desetoj točki dnevnog reda. Financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Europske unije. Izvjestitelj je Andi Kristea. Izvolite. Da, ja bih samo zahvalio kolegama, s izvjestiteljima kao i tajništvu na vrlo vrijednoj pomoći pri e, radu. Hvala vam. Hvala vama. Možemo onda prijeći na glasanje. Kompromisni broj 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32. za, protiv, Usvaja se. 33. sa usmenim amandmanom broj 1 za protiv suzdržani. Usvaja se. E, treći za protiv suzdržani usvaja se. Četvrti za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 2 za protiv suzdržani usvaja se. Zatim 39. amandman za protiv suzdržani Provjera. 39. Zatvaram glasanje. Sasvim očito usvojeno. 40. za, protiv, suzdržani, odbija se. 41. za, protiv, suzdržani, odbija se. 6. za, protiv, suzdržani, usvojeno. 43. za, protiv, suzdržani, odbija se. 45. za, protiv, suzdržani, odbija se. 46. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47. za, protiv, suzdržano, odbija se. Broj 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 48. za, protiv, suzdržani, odbija se. 8. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50. za, protiv, suzdržani, odbija se. 51. Provjera za 50. Da. Provjera, otvoram glasanje. Zatvaram. usvojene. Gdje smo stali? 51. E, za, protiv, suzdržani. Provjera. Malo sam tu zbunjen. Usvojeno. Deveti man za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromisni broj tri za, protiv, suzdržani, usvojeno se. Zatim 14. za, protiv, suzdržani, odvija se. 15. za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasanje. 28 prema 26 usvojena. 16 za, protiv, suzdržani. Ponovo provjera. Znači 16. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijeno je. 17. za, protiv, suzdržano, odbija se. 18. za, protiv, suzdržano, odbija se. 19. za, protiv, suzdržano, usvaja se. 20. za, protiv, provjera. 20. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram. Ovdje nešto ne radi. Pa više vas je od dvoje diglo ruke za protiv. Ne, dobro. Gdje smo onda stali? 21. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 22. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 23. Za. Protiv suzdržani, odbija se. 24. za, protiv, suzdržani, odbija se. 25. za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada konačno glasanje, otvaram glasanje. The vote is closed. Zatvaram. 42 za, 1 protiv, 15 uzdržanih. Čestitam, usvojeno je. Prelazimo na 11. točku dnevnog reda. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Bosne i Hercegovine s druge strane kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji. Zapravo imamo samo jedno glasanje. Otvaram ga. Još netko nije glasao? Jedan kolega. 57 za, 1 protiv. Čestitam. Dobro. Zatim 12. točka makrofinancijska pomoć Republici Moldovi. Hoće li izvjestitelj neko reći? Ne, izvjestitelj nije ovdje. Želi li netko drugi nešto reći? Ali ne možete kasnije kada krenemo s glasanjem. Krećemo. 33. za, protiv, suzdržani, odbija se. 34. za, protiv, suzdržani, odbija se. 35. za, protiv, suzdržani, odbija se. 36. za, protiv, suzdržani, odbija se. 37. za, protiv, suzdržani, odbija se. 38. za, protiv, suzdržani, odbija se. Br 5 za, protiv, suzdržani, provjera.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 protiv, suzdržani, usvojeno. 48. za, protiv, suzdržani, odbija se. 7. za, protiv, suzdržani, usvojeno. 49. za, protiv, suzdržano, odbija se. 50. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. 51. za, protiv, suzdržani, odbija se. 53. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera, u redu, provjeravamo. 53. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno 40 prema 17. 54 za, protiv, suzdržano, odbija se. 55 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 56 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. 56. Provjeravamo. Otvaram glasanje. U ovom času glasamo za 56. gospodina Šolca. Zatvoram glasanje. 30 naprema 27. Usvojeno je. 57. do 60. Četiri Schaffhausera. Hoćemo li u bloku? Da. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Sva četiri su odbijena. 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 61. za, protiv, suzdržani, odbija se. 62. za, protiv, suzdržano, odbija se. 63. i 64. ne, recimo, pojedinačno. 63. 64. odbija se. 64. Za, odbija se. 65. odbija se. 66. za, protiv,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 Dobro. E, zahtjev za provjeru. Provjeravamo. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijeno. Sada smo na 16. za, protiv, suzdržani, usvojeno, zar ne? Ne, provjera. 16. Manesko. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno je. 17. za, protiv, suzdržani, odbija se. 18. za, protiv, suzdržani, odbija se. 19. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni broj 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromisni broj 2 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromisni broj 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno četiri, četvrti man za protiv suzdržani usvojeno. 30. za protiv suzdržani provjera. 30. banko stalda. Zatvaram glasanje. Odbijeno je. 31. gospodina Šolca za, protiv, suzdržani, usvojeno. 32. sa e, drugim usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvojeno. I sada konačno elektroničko glasanje o cijelom mišljenju uz e, amandmane. Otvaram glasanje. Svih 59 vas je glasalo. Zatvaram glasanje. 55 prema četiri, Čestitam izvjestitelju usvojeno. Dobro, nastavljamo za dvije minute. Evo nešto kažem. Ja me čuješ, super.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 Sjedite, Dobro, prelazimo sada na 13. točku dnevnog reda, a to je rasprava o Bosni i Hercegovini. Jako mi je drago da mogu pozdraviti ministra vanjskih poslova te divne zemlje. E, to je gospodin Igor Crnak. Dobro došli gospodine ministre. Gospođa Topić koju znamo, ona je veleposlanica E, Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji je tu, ona je s njima e, danas ovdje i nju dobro poznajemo. Bosna i Hercegovina je mlada zemlja, ima 25 godina, a e, ona je također zatražila da bude primljena u Europsku uniju. Prije nego sve stavimo u povijesnu perspektivu, Moram reći, gospodine ministre, da je vaša država za nas svojevrstan lakmus test za demokraciju na zapadnom organu. Jer jednoga dana vi biste mogli zaista postati uzor za cijeli zapadni Balkan. tijelo je ta regija kao i ta država su bili e, u nedavnoj povijesti u vrlo teškoj situaciji, ali sada eh, je situacija drugačija. Međutim, moramo se podsjetiti da je to razdoblje bilo jedno od eh, najcrnijih u europskoj eh, povijesti. Bili su to neki od najružnijih događaja i uskoro ćemo obilježiti 22 godine od Srebrenice vrijednosti e, koje treba braniti mogu se braniti samo kroz suradnju i partnerstvo. Mnogo toga treba napraviti u Bosni i Hercegovini, treba ojačati središnje e, središnje ustanove, treba se boriti protiv organiziranog kriminala i pranja novca kao i za slobodu medija. Gospodine ministre, dajem vam riječ i e, obratite se sada dakle, našem odboru gdje možete reći sve što je vaša zemlja ostvarila i poteškoće s kojima se suočava. Hvala gospodine McAllister, hvala svim vašim kolegama. Jako mi je drago da vam se danas mogu obratiti kako bismo razmijenili mišljenje o situaciji u Bosni i Hercegovini i procesu koji se tamo odvija. Dopustite mi za početak nekoliko komentara, a nakon toga ću preći na onaj dio koji je uvijek zanimljiviji, a to je razmatranje e, i diskusija kao i razmjena mišljenja o svemu tome. Prije svega, Bosna i Hercegovina zemlja je koja zaista želi ući u Europsku uniju. U Bosni i Hercegovinu e, ni nema puno toga oko čega se slažemo svi mi i Srbi, Hrvati, e, Bošnjaci, Federacija i Republika Srpska, dakle dva entiteta Bosne i Hercegovine. To je pitanje oko kojeg se svi slažemo. Svi mi želimo da se nastavi procesom integracije i to što je brže moguće i e, što učinkovitije. Nedavno istraživanje pokazalo je da e, oko 80% stanovnika Bosne i Hercegovine se zalaže za europske integracije i e, dakle žele da naša država postane članica Europske unije. Što se tiče vanjske politike, Bosna i Hercegovina ima dva važna prioriteta. Jedan su europske integracije, a drugi regionalna suradnja. I jedno i drugo je nešto što će nam omogućiti europske integracije. Sada pa riječi o svakoj od tih tema. 2016. godine, dakle godine koja se nedavno završila, načinili smo najveći korak naprijed u e, postupku europskih integracija kroz koje prolazi Bosna i Hercegovina. Takav napredak nije bio ostvaren niti u jednoj od prethodnih godina. Ostvarili smo ga u jednoj od izbornih godina u Bosni i Hercegovini, što je e, nešto što samo daje veći značaj tome. Sada, dakle, ne smijemo stati. Već 2017. godina treba također biti dobra godina. Upitnik Europske unije sada je upitnik na koji se najviše koncentriramo i dobili smo ga u prosincu prošle godine. E, želimo i namjeravamo što je prije moguće dobiti status kandidata. Po mogućnosti prije kraja ove godine. Učinit ćemo sve što možemo kako bismo to ostvarili. Proces integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, a tu se nadam da će druge kolege eh, iz Zapadnog Balkana eh, se složiti sa mnom, jer to često kažem pred njima, pa se nadam da mi neće zamjeriti. Naime, proces integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju je izuzetno važan, možda važniji nego od onih drugih okolnih zemalja. Zato što dugotrajni mir i dugoročni kompromisni sporazum među nama u Bosni i Hercegovini moguće samo bude li Bosna i Hercegovina imala europske perspektive i budemo li imali jasnu viziju da će Bosna i Hercegovina ući u Europsku uniju i bude li to zaista vidljivo. Ako razgovarate s ljudima bilo gdje u Bosni, u Sarajevu, u Mostaru, Banja Luci ili bilo kojem drugom gradu, svi su se građani jako za to zalaže. I smatraju da svi smatraju da postoje tri bitna razloga e, koja će se tada ostvariti, a to je gospodarski napredak i gospodarski rast. Što znači da će ove vrlo e, loši statistički podaci se poboljšati. Evo, dovoljno je da kažem da je 60% mladih ljudi nezaposleno pa će vam odmah biti jasno iz kojeg razloga mladi muškarci i mlade žene napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Dakle, to je jasno iz ekonomskih razloga, ali isto tako i zato što diljem Bosne i Hercegovine Građani smatraju da će ulazak u EU omogućiti e, zaista da zaživi prava pravna država. Jer ljudi žele bolju perspektivu za sebe i za svoju djecu i za djecu njihove djece žele pravdu, žele mm, da mirovine i plaće budu osigurane i e, žele dakle pravu pravnu državu. I treće, ljudi smatraju da je ulazak u Europsku uniju bitan iz sigurnosnih razloga. Većina građana Bosne i Hercegovine proživjela je kroz e, jedan rat, dva, neki čak i tri rata. A proces e, integracije Bosne i Hercegovine kao i drugih zemalja u E, iz regije znači će da ako ništa drugo ne bude korisno, da u sljedećih sto godina se neće voditi rat. Evo, time sam vam htio predočiti što taj proces znači za naše građane e, u svim dijelovima Bosne i Hercegovine i zašto mi to toliko želimo. Namjeravamo također raditi s prijateljima iz regije zaista to je nešto što e, želimo i vidimo da e, postoje mogućnosti da surađujemo s prijateljima iz Srbije, Crne Gore, Makedonije i drugim zemljama iz regije. Naravno, imamo i očekivanja i smatramo da je naša prednost što imamo najdulju granicu s našim europskim susjedom Hrvatskom u duljini od više od 1000 km. Smatramo da je to nešto što može pospješiti ovaj proces. E sada, koje tu postoje prepreke? Mislim da je važno da je naj općeniti i e, najopasnija prepreka je opća politička situacija u Bosni i Hercegovini. Kao što znate, u Bosni je na snazi Dejtonski sporazum koji predstavlja temelj današnje Bosne i Hercegovine. Jedini način da se napreduje jest da radimo zajedno, da se bolje međusobno razumijemo i da vodimo dijalog među nama. To je jedini način da uspijemo. Svi imamo neku e, našu viziju. Razgovaramo li s ljudima iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, iz različitih konstitutivnih naroda, e, vidjet ćete da je njihovo viđenje prošlosti različito. Upravo iz tog razloga moramo se usmjeriti na budućnost i naći neki zajednički nazivnik za budućnost. U ovom času smo pred e, sljedećim koracima po pitanju e, europskih integracija. Važno je nastaviti s reformama. Imamo i program reformi koji smo izradili s europskim institucijama. E, nešto što se rijetko događa u Bosni i Hercegovini, tog se puta dogodilo. Naime, program reformi usvojen je jednoglasno. Čak su i oporbene stranke i njihovi zastupnici glasali za taj program. A e, ta europska izjava, izjava koju su potpisale sve parlamentarne stranke i e, svi e, politički čelnici, uključujući i oporbene čelnike i stranke. Sada se možemo usmjeriti na ekonomska pitanja i ekonomske reforme. A e, to je zapravo okosnica reformi u Bosni i Hercegovini. Što se tiče odnosa s Europskom unijom, u ovom času, ako gledamo e, kako je u institucionalno ustrojstvo Bosne i Hercegovine, možemo vidjeti da parlamentarna suradnja nije e, onakva kako bi trebala biti. Pa parlamentarna veza između Bosne i Hercegovine i Europske unije e, trenutno stagnira. S nekim euro zastupnicima sam govorio o tome pa se nadam da će se taj problem riješiti i da ćemo uskoro e, pitanje tog tijela uspjeti riješiti. Kao što sam rekao na početku, <clears throat> bilo bi zanimljivo razmijeniti mišljenja o nekim od komentara, e, na ovo što sam ja rekao, ali isto tako čuti što vi mislite e, o stanju Bosni i Hercegovini i postupku integracija. Hvala gospodine ministre na vašim uvodnim riječima. Pred nama je otprilike 40 minuta za ovu temu. Za sada vidim da se 12 kolega javilo za riječ. Molim da kolege da ne govore dulje od dvije minute. Za početak riječ ću dati gospodinu Piculi koji je na čelu delegacije za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. Među nama ugostiti ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine gospodina Igora Crnatka koji je doista eh, u više navrata pokazao koliko mu je stalo da promovira europsku agendu svoje zemlje i da zagovara one vrijednosti koje su nam nesumnjivo zajedničke. Zato je i dobro e, što nas je sve podsjetio koliko je 2016. godina bila uspješna u odnosima između Bosne i Hercegovine i Europske unije, usprkos naravno stvarima koje su i taj put mogle omesti. Međutim, 2016. je dokaz da se usprkos strukturnim problemima može napredovati i u teškim okolnostima. Međutim, iskoristio bih ovu priliku da podcrtam ipak problem za koji vjerujem da ovoga trenutka u najvećem opsegu opterećuje odnose između prije svega e, dva e, parlamenta. E, gospodine ministre, nema nikakve sumnje da Europska unija želi prosperitetnu, stabilnu i sigurnu Bosnu i Hercegovinu, ali takva Bosna i Hercegovina mora prije svega biti funkcionalna država. A članstvo u Europskoj uniji mora biti predmet konsenzusa koji se dokazuje u različitim prilikama. Nažalost, od 2015. godine odnosima Bosne i Hercegovine i Europske unije nedostaje puna parlamentarna dimenzija, što ste spomenuli u svom uvodnom e, govoru. Još uvijek nije konstituiran zajednički odbor za stabilizaciju i pridruživanje. Usvajanje poslovnika o radu postalo je umjesto tehničkog ozbiljno političko pitanje. Rješenje se nažalost još uvijek ne nazire, usprkos pokušajima da se pronađe kompromis. Otpor generiraju grupe prije svega iz eh, parlamenta Bosne i Hercegovine u strahu od gubitaka svojih pozicija kojim naravno jamče postojeća pravila. Na koji način vi kao ministar vanjskih poslova ovoga trenutka se možete uključiti u taj proces kako bismo evo tokom ove takozvane neizborne. two thousand and seventeen godine uspjeli približiti pozicije i doista omogućiti bosni i hercegovini da napreduje na europskom putu što svakako svi želimo. hvala lijepo. Hvala lijepa. And now we come to the rapporteur for Bosnia. Hvala lijepa. Sada za Bosnu, gospodin Preda. Hvala predsjedniče. Hvala vam gospodine ministre što ste došli na naš sastanak i ovdje možemo govoriti o reformama do kojih je došlo u Bosni i Hercegovini. Rekao sam dakle da vam se zahvaljujem što ste došli na naš sastanak i hvala eh, vam što nam govorite o reformama koje su se u Bosni dogodile posljednjih nekoliko godina. Eh, slažem se s vama, došlo je do napretka. Usporedimo li situaciju sa situacijom ranije? Imam tri pitanja za vas. Prvo eh, je vezano za raspravu koja se e, odnosi na e, carinske dažbine vezano za naftu i naftne derivate. To je vrlo značajna mjera e, koja stoji i u programu reformi koje su sve političke snage odobrile. Možete li nam reći e, e, hoće li se taj zakon moći usvojiti na vrijeme jer vidimo da je to dosta sporno pitanje. Drugo, e, priprema za odgovaranje na, za odgovore na upitnik. Kada ćemo dobiti odgovore? U početku je bilo dosta optimizma, međutim čini se da to je optimizam ponešto splasnuo. I e, za kraj, e, nedavno je e, International Republican Institute objavio podatke gdje se vidi da je dosta velika potpora za ulazak u Europsku uniju i e, kakvi su rezultati u Republici Srpskoj. vi dolazite iz Republike Srpske. Što možemo napraviti da se situacija e, nekako pomogne u Republici Srpskoj? Jer e, Republika Srpska nije samo Dodik. Kako možemo pomoći proevropljanima? Hvala lijepa. Sada izvjestitelji u sjeni za tu zemlju. Najbolji je gospodin Pakada, Papadakis. Hvala lijepa. Dopustite mi da pozdravim e, predstavnika Bosne i Hercegovine i e, e, reći da ja dolazim iz Cipra. Mi smo na Cipru imali vrlo ozbiljne probleme. I mislim da mi Ciprani vrlo dobro razumijemo probleme ovakve prirode. Važno je da nova mlada generacija prođe kroz dobre reforme koje će stvarno se odraziti na e, život e, mnogih ljudi. Isto tako je važno da se bori protiv korupcije, jer to je strašno obeshrabrujuće za mlade ljude, oni će naime vrlo vjerojatno onda emigrirati. I još jedna značajna stvar, što rade vjerski djelatnici, dakle kakva je uloga religije, jer oni rade na tome da se ublaže razlike. Budu li oni tako postupali, bit će to na korist svih, a e, treba dakle izbjeći da e, se sa vjerske strane ljudi dijele, dakle da se dijele po e, vjerskoj osnovi. A to pomoglo normalizaciji. Hvala sada gospodin Tanok u ime kluba ECR. Hvala. Moj klub naravno podržava želju Bosne i Hercegovine da uđe u Europsku uniju i mislim e, za razliku od e, Kosova iz drugih razloga e, zbog nepriznavanja Bosne i Hercegovina je ona zemlja koja će postati kandidat. I e, e, moramo reći da tamo i jako puno centrifugalnih snaga još uvijek djeluje. Sasvim sigurno i zato što se Rusija miješa u to ali dosta je vremena prošlo od Daytona, još ima puno nerješenih pitanja od presude e, Fin, Finci pa e, do e, toga što nije došlo do povratka E, raseljenih osoba i izbjeglica. Imam za vas dva pitanja. Ja sam inače izvjestitelj za Crnu Goru i vidim što Rusija, kakvu Rusiju igra u, e, Rusija u Bosni i Hercegovini, a znam kakvu igra u Crnoj Gori. Ali ono što mene jako zanima jest uloga Turske i e, naročito različita dobrotvorna društva iz e, e, raznih arapskih zemalja, što je dakle sa financiranjem salafističkih džamija i što je s povratkom nekih džihadista e, recimo iz Mosula i Rake kada do toga doće, hoće li oni biti kazneno gonjeni? Bosna još nije u NATO za razliku od Turske i Albanije. A jedno drugo pitanje me zanima za fazu nakon Brexita. E, koliko ja znam, e, ni, ne bi se trebao zbog Brexita održati sastanak na vrhu u Londonu za IDS, e a ne znam šta vi kažete, hoće li, kako bi trebalo biti uluka Velike Britanije nakon Brexita. Hvala sada gospodin na liberala. Ja želim na početku izraziti potporu moje ALDE grupe, Europskom putu Bosne i Hercegovine. Mi smo nedavno prije nekoliko minuta usvojili protokol o vezan uz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji to je bio jedan od tri uvjeta za nastavak puta Bosne i Hercegovine prema, prema europskom članstvu. Druga dva uvjeta su usvajanje reformskog plana i usvajanje koordinacijskog mehanizma. Vezano uz koordinacijski mehanizam, budući da je sada u tijeku proces odgovaranja na pitanja Europske komisije, ta pitanja bi trebala oslikavati i političke odnose, odgovori na ta pitanja bi trebala oslikavati i političke odnose u Bosni i Hercegovini i vjerojatno bi trebalo prilikom odgovaranja na ta pitanja doći i do stanovite koordinacije, odnosno aktiviranja koordinacijskog mehanizma. To bi mogao biti jedan dobar test za buduće funkcioniranje toga najkompliciranijeg koordinacijskog mehanizma koji je neka zemlja imala na putu pristupanja Europske unije. Moje pitanje dakle e, glasi e, kako se pokazuje funkcioniranje koordinacijskog mehanizma u postupku odgovaranja na pitanja Europske komisije. Hvala lijepo. Hvala. Kolege, ovo je dakle bio prvi krug i već smo dobili mnogo pitanja za e, koje ćemo zamoliti gospodina ministra da odgovori na njih. Ako ostane vremena, krenut ćemo i u drugi krug. E, gospodine ministre, prije nego vam dam riječ, e, pitao bih vas nešto. Podržavate li vi ideju o Carinskoj uniji na Zapadnom Balkanu i ako da, vjerujete li da bi se to moglo pokrenuti na sljedećem samitu o Balkanu u Trstu? Hvala. Hvala vam na svim pitanjima. U ovom prvom krugu pokušat ću na njih kratko odgovoriti, tako da ih možete još postaviti. Kao prvo, pitanje gospodina Picule o ovom zajedničkom parlamentarnom odboru, što se tu može učiniti. Da kako, e, svi smo svjesni razlike između vlade s jedne strane, u našem slučaju je to vijeće ministara, i parlamenta. S druge strane, znamo koliko je osjetljiv taj odnos tako da ću ja sada polako i nježno odgovarati, no u svakom slučaju e, razgovarat ću sa ljudima koji predstavljaju naš parlament i provjeriti postoji li mogućnost da se u uključi u rješenje dok prvi se došlo u narednih nekoliko tjedana. Sada je doista krajnji trenutak da se to dogodi. E, sasvim dobro razumijemo problem. Tu imamo jednu mješavinu, da tako kažem, e, strahova, e, zatim neke unutarnje dinamike na našoj političkoj sceni, dakle naše unutarnje političke bitke, no sada treba pokazati sposobnost da se prilagodi, odnosno da sve ono što se događa e, interno se uskladi sa onim što imamo odnosno na sa Europskim parlamentom. E, ne mogu vam u ovom času sada reći koje je rješenje, no znam da postoji određenih ideja, a ja ću svakako nastojati sudjelovati u tim e, razgovorima, razgovorima na tu temu u samoj Bosni i Hercegovini. Zatim pitanje gospodina Prede i jedna od vrućih tema u ovom času je situacija u pogledu novih zakona, odnosno paketa od četiri zakona koji se odnosi na porez na naftu e, i još neke druge poreze tu vodimo jednu unutarnju političku bitku i vjerujte, izgubili bismo mnogo vremena danas da vam pokušam e, predstaviti sve detalje. No u svakom slučaju u vladama pojedinih e, entiteta e, imamo predstavljene različite stranke, to isto vrijedi za ministarsko vijeće i postoje određeni uvjeti koji moraju biti zadovoljeni kako bi se usvojio neki zakon. Vode se unutarnje političke bitke, netki bi igrači htjeli dobiti podršku od e, poljoprivrednika na koje bi ti novi zakoni najviše djelovali. A, I e, teško je stoga postići da se cijeli paket da, da ga podrže svi. No, us, e, htjeli smo to učiniti hitnim postupkom u parlamentu, međutim, to se nije dogodilo, nije bilo moguće, pa sada ne znamo e, što će zapravo biti, kako će se postupati, hoće li doći do brzog usvajanja, ako dođe do neke promjene atmosfere ili će to potrebati Jednostavno u ovom času nitko ne zna kako će e, točno e, biti, <laughs> biti postupak za ovaj paket od četiri zakona i hoćemo li uspjeti e, usvojiti ga na vrijeme kako bismo e, između ostalog zadovoljili rokove koje je postavio Međunarodni monetarni fond e, kako bi dobili drugu tranšu novca, drugu ratu od njih. Što se tiče odgovora na upitnik, tu je vaše pitanje dosta slično onome što je pitao gospodin Radoš, naime e, dovodi nas do mehanizma za koordinaciju. A taj mehanizam je, kao što smo prvo čuli, vjerojatno najsloženiji e, mehanizam te vrste koji je uopće ikada e, postojao i u ovom času još uvijek ne znamo kako će on točno funkcionirati. Znamo da smo donijeli političku odluku da ćemo ga uspostaviti. Nedavno smo donijeli i jedinstven, e, odnosno jednoglasno e, e, političku odluku. dakle, jednoglasno sva 33 kluba i na razini entiteta svi su se složili da ga ustrojimo, ali pitanje koje preostaje je hoće li to sve skupa funkcionirati. Mi, dakle, imamo najbolji mogući auto, ali još uvijek nam stoji parkiran u garaži. Dakle, moramo vidjeti šta će biti. E, institucije trebaju dati svoje odgovore na pojedina pitanja u upitniku, zatim moramo dobiti e, odgovore od institucija na državnoj razini, zatim na razini dva entiteta, Republike Srpske entiteta, zatim sa razine kantona i sve se to dakle, podiže u taj mehanizam koji mora oblikovati e, konačne odgovore odgovoram znači i e, sad na pitanje kako napreduje odgovaranje na upitnika, a i kako funkcionira mehanizam za koordinaciju. Što se tiče Republike Srpske i opće atmosfere opće raspoloženja u pogledu Europske unije, ne bih rekao da je ono negativno. Osobno sam iz Republike Srpske i potpredsjednik sam stranke e, vodeće i mogu reći da je ovo jedna od naših pet prioriteta i to još od 1999. dakle u času kada je tek četiri godine prošlo od rata i nije bilo naročito popularno biti za Europsku uniju, odnosno orijentiran prema Europskoj uniji. Usprkos tome tada smo to učinili i radi se na tome i moram vam reći da ne postoji ništa što bi ni izbliza podsjećalo na neku antievropsku atmosferu u Republici Srpskoj. Čak što više, suprotno od toga, e, stanovnici Republike Srpske smatraju da su evropljani, oni osjećaju da pripadaju Europu i žele ići u tom smjeru. Po mom je mišljenju to e, e, je vrlo važno razdvojiti dvije stvari. Ne mogu sad tu ići u detalje, ali bih rekao, dakle, s jedne strane imamo želju ljudi osjećaj ljudi, želju ljudi da prihvate Europu, evropske vrijednosti i imamo s druge strane vladu. Važno je razdvojiti ta dva elementa. Postavljeno je pitanje e, gospodin Popadakis je postavio pitanje o ulozi vjerskih vođa u Bosni i Hercegovini. U prošlosti E, naročito e, neposredno prije rata i tijekom rata ja, i u jednom periodu poslije rata, to je bio izvor nekih problema. No, mislim da mogu sada reći u ime sve tri najveće ključne religije, a vjerujem da to vrijedi i za ostale, da sada imamo drugačiji pristup, odnosno pristup koji je u potpunosti prihvatljiv i koji je konstruktivan vjerujem rekao bih da to vrijedi za vjerske vođe i e, islama i katoličke crkve i pravoslavne crkve. Mnogo se govorilo da kako o utjecaju e, vjerskih vođa na dnevnu politiku ovo ja sada iznosim svoje dojmove i svoje mišljenje, dakle nije to nešto o čemu smo raspravljali na nekom političkom tijelu, no ja bih rekao da je danas taj utjecaj na dnevnu politiku vrlo nizak, na najžiže razini e, u cijelom ovom periodu kojeg se ja mogu sjetiti i kojeg pamtim. Što se tiče islama, muslimanskih e, vođa, oni su imali e, vrlo jasno izrekli svoje stajališta u borbi protiv radikalizacije, protiv terorizma Znate da je Bosna i Hercegovina tu vrlo odlučna, da je u potpunosti predana nastojanjima globalne koalicije i da doista radimo sve što možemo u tom pogledu i pritom uživamo punu podršku vjerskih vođa. Pitanje gospodina Tanaka je s ovime povezano, ali prije bih prokomentirao ulogu Rusije. Rekao bih da se ta uloga vrlo često e, pretjerano naglašava, pogotovo kad se tu naziru nekakve mistične dimenzije. Da kako da Rusija ima svoj interes na tom području, zainteresirani su načelno za Balkan i za Bosnu i Hercegovinu. Također e, su investitori, e, naročito na području Republike Srpske, no što se tiče političkog utjecaja, e, rekao bih da nemamo, nema traga nekom utjecaju koji bi bio razlog za neku političku uznemirenost. Ja sam se susreo s gospodinom Lavrovom tri puta, mnogo sam puta razgovarao sa ruskim veleposlanikom u Bosni i Hercegovini, da kako da imamo brojne kontakte na brojne teme, no sasvim je jasno njihovo stajalište, odnosno njihova spremnost da prihvaćaju naše odluke. Mi imamo dobre odnose sa Rusijom, mi, smo partneri, u, trgovinski partneri, godišnje imamo pet, šest, kako kada, e, ugovorano njima je sasvim jasno da je naš interes orijentiran prema Europskoj uniji, oni to prihvaćaju i nismo tu dobili nikakvih ni negativnih komentara, niti oni postavljaju neke prepreke nama na tom putu. Također ste pitali o utjecaju zemalja zaljeva i njihovom humanitarnom djelovanju. Naime, to je pitanje povezano i sa pitanjem o stranim borcima. E, mi imamo neke agencije e, koji prate tu situaciju. Svaka organizacija koja se pojavi e, je pomno praćen, odnosno razmotri se, e, prouči se o kome se radi. E, islam u e, Bosni i Hercegovini nikad nije bio one neke žestoke naravi. On je blagi islam i uvijek je takav i bio. Mislim da je važno da danas kažem da je u pogledu stranih boraca e, upravo Bosna i Hercegovina bila ona koja je uvela zakone i to je bila zapravo prva zemlja koja je donijela takve zakone koji propisuju kazne za e, pojedince koji se na bilo koje način e, izložene utjecaju E, tih organizacija ili za svakog ko poduzima bilo kakve aktivnosti tog tipa. Mi smo prošle godine po prvi put imali cijelu godinu u kojoj je nula osoba, dakle nitko nije otišao u drugu zemlju kako bi se tamo borio. Što se tiče povratnika, bilo ih je 46 koji su se vratili, a 26 su već pod optužbom, dakle već je pokrenut postupak e, protiv njih, a e, ostale, ostali su pod prismotrom naših agencija, dakle vrlo ih pomno prate. Svjesni smo e, koliko je to važno. Imamo dakle, agencije koje to rade i koje razmenjuju informacije sa drugim E, agencijama. Znate da je gospodin Johnson prije nekoliko dana bio u Sarajevu i tamo je došao vrlo kvalitetan sastanak i mi da kako nismo ti koji će odlučivati o konferenciji, odnosno o procesu, o berlinskom procesu 2018. No, E, dakle nećemo mi odlučivati gdje će se e, održati, da li u Londonu ili ne. Znamo da postoje određene dileme. Ima ljudi koji kažu pa dobro kakvu onda poruku šaljemo ako u situaciji kad London više nije u Europskoj uniji, odnosno na put na izlasku iz Europske unije, a tamo govorimo o e, povezanosti Bosne i Hercegovine i Europske unije. E, nama je u svakom slučaju interesu da nastavimo i dalje razvijamo i produbljujemo svoje odnose sa Ujedinjenom kraljevinom, bez obzira na to što su oni sada u procesu izlaska iz Europske unije. Čuli smo već mnogo puta kako se kaže da oni da izlaze iz Europske unije, ali ne odlaze na drugu drugu planetu ili niti na drugi kraj zemaljske kugle. Dakle, mi hoćemo i dalje e, razvijati odnose s njima. Znači, e, odgovor na vaše pitanje odnosima sa e, Ujednim kraljenom, mi bismo rado da se konferencija održi u Londonu, da kako da će se o tome još raspravljati, ali mi sami ne vidimo nikakav problem e, ako to bude London. Mi smo istovremeno vrlo e, zahvalni i Njemačkoj i Velikoj Britaniji što su pokrenuli ovu inicijativu u odnosu na Bosnu i Hercegovinu koja nas je vratila na put reformi, na e, pristupanje Europskoj uniji. E, počelo je u Berlinu, možda je na određen način pošteno i fair da se završi u Londonu, ali kažem ponovo neće to biti naša e, odluka. Mi što se tiče E, gospodina Radoša i njegovo pitanje o koordinaciji. Mislim da sam to već odgovorio, odgovarajući na prethodno pitanje. A što se tiče Carinske unije, mi zagovaramo i podržavamo bilo kakvu ideju o zajedničkim e, aktivnostima. Naše vijeće ministara nije o tome još raspravljalo, ali znam koja atmosfera tamo vlada, kako vodeći ljudi političkih stranaka razmišlja o tome, pa mogu reći da mi to podržavamo. Ne znam hoće li se to dogoditi već u Trstu, ali opet ne zbog nas E, kao što znate, postoje dileme u nekim drugim e, zemljama Zapadnog Balkana, odnosno Balkana, kod nekih drugih igrača, ali mi ćemo u Trstu se pozitivno izjasniti o ovoj temi. Hvala vam, gospodine ministre. Hvala vam na ovom širokom rasponu odgovora na vrlo detaljna pitanja. Sada možemo imati i drugi krug e, pitanja. Malo je ovo duže trajalo nego smo planirali, jer moramo završiti u jedan 11 kako bi gospodin Insko imao neko vrijeme, ali evo imam osam e, osmero e, prijavljenih. Izvolite. Na moji podaci govore drugačije oko stranih e, boraca ali očito vi imate druge podatke i drago mi je da, je, da govorite o nula stranih boraca u ovoj godini, ali imala sam drugačije podatke. Što se tiče ovog pitanja koje je pitao gospodin Mekalister, osobno ću reći svoje stajalište, protivim se Uniji unutar Unije i mislim da to nije, neće biti dobar put s obzirom da imamo, želimo e, da Bosna i Hercegovina i sve ostale zemlje Zapadnog Balkana pristupaju po pravilima koja su već na snazi. Ako do toga već treba doći, onda je zaista izborni zakon u Bosni i Hercegovini prioritet svih prioriteta i to je ono što želim ovdje potpuno otvoriti otvoreno reći kako bi sva tri naroda zaista uživala ravnopravnost kako bi se Hrvati konačno došli na svoje i u Bosni i Hercegovini. Inače čestitam na svim dosadašnjim uspjesima. Rekli ste da e, imamo različit pogled prema prošlosti pa se stoga okrećemo budućnosti, treba se okrenuti budućnosti i stoga zaista trebate inzistirati na reformama. Međutim, ako smo već zapeli na poslovniku e, obične jedne delegacije za odnose s Bosnom i Hercegovinom onda se bojim za daljnji uspjeh. Zato vas molim da inzistirate. Šteta je prokockati priliku kad imate užasno veliku podršku i od strane susjedne Hrvatske na svim razinama, ali i od strane svih europskih e, čimbenika i nas u Europskom parlamentu. Stoga bih voljela da dobijete status kandidata u prosincu, da na tome nastavimo raditi zajedno. Pitanje e, koje sam željela postaviti je zapravo sada izlišno obzirom da ste već na pitanje odgovorili. U svakom slučaju e, optimizam je dobar, ali treba unutar države raditi i voditi stvarni dijalog. Thank you, Dubravka. Hvala, Dubravka. Sada gospodin Freund u ime socijalista. Ja ću sada govoriti među Julie koja se ispričava. Ona danas nije mogla doći, inače je članica odbora za odnos s Bosnom i Hercegovinom i kaže ja sam zaista zadovoljna e, što sam članica tog odbora. Razlog zašto nisam danas među vama jer sam u Italiji sa naj e, pametnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine koji rade na projektu e, za umjetnost i kreativnost što samo ukazuje nešto od najboljih praksi u Europskoj uniji. Nekoliko riječi i e, poruka sa našeg sastanka. Hvala vam mm, e, dakle ministru na njegovoj poruci, hvala Valentinu Insku i e, isto tako na svoj podršci koje je dana mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Molim vas, e, obratite pažnju na mlade ljude, oni znaju što žele, imaju odgovarajuća znanja i vještine, imaju i projekte. E, znamo da nisu svi mladi ljudi u u Bosni vrlo aktivni, ali mnogi su kao mi, a to znači motivirani i zalažu se za građansko društvo dajte nam podršku na putu da Bosna postane divna zemlja. Čao, poručuju Sandra, Marko, Milica, Milena i drugi. Hvala lijepa. Hvala gospodine Freund, a sada gospodin u ime liberala. Hvala. I ja vam želim dobrodošlicu Hvala što ste došli na naš sastanak i želim sve najbolje i narodu Bosne i Hercegovine i e, vašoj državi. E, pitanja granica i e, odnosi među narodima je jedna od ključnih problema od uvijek na Zapadnom Balkanu. Nažalost, u ovom času ima razloga za zabrinutost i na jednu i na drugu temu na Zapadnom Balkanu, ne samo u Bosni i Hercegovini. E, zato ću vam postaviti dva kratka pitanja. Prvo je, dokle ste došli u e, pregovorima o, konačnom razgraničenju, odnosno definiciji granica sa svim susjednim zemljama? A drugo pitanje koje je konkretnije, slažete li se konačno s Hrvatima o mostu u Neumu. Ponovno ću otići za praznike u Dubrovnik i nadam se da će se konačno to pitanje riješiti. Hvala. Hvala kolegi Vajdlu. Sada gospodin Kukan ima riječ. Hvala lijepa. Drago mi je da vas vidim, gospodine ministre. Često nam dolazite, pa zahvaljujući vama imamo razgovor na najvišoj razini između Europskog parlamenta i Bosne i Hercegovine. Što se tiče europske budućnosti Bosne i Hercegovine, možete računati na našu podršku. To znate, prije nekoliko tjedana usvojili smo rezoluciju o Bosni i Hercegovini u kojem uočavamo neke konkretne pozitivne korake na europskom putu. I pokazalo se da velik broj pitanja treba sada rješavati. Program reformi je glavno pitanje i ključno je za budući razvoj. Usklađivanje Bosne i Hercegovine sa e, vanjskom e, i sigurnosnom politikom je jako visok, 77% i raste u odnosu na prethodne godine i nadam se da će se tako i nastaviti. Kako bi se e, život građana Bosne i Hercegovine promijenio, potrebno je vremena. Međutim, ljudi već jako dugo, predugo čekaju, pa vi političari morate biti vrlo aktivni. Kolega Picula je postavio već slično pitanje, a ja to zovem ciklusom neaktivnosti između izbora. Čim izbori prođu, sve se smiri i to je prepreka za razvoj. U Bosni i Hercegovini e, nema baš toliko e, izbora, može li se nešto tu promijeniti? Znam da je to teško pitanje. Hvala, Edvarte. Sada gospođa Zovko. E, hvala lijepa. Evo upravo govorim nakon svog kolege Kukana koji mi je u stvari uzeo i uh, sva pitanja koja sam <laughs> željela postaviti. Znači, um, ubrzo se bliži rok za provedbu presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od prosinca prošle godine po pitanju izmjene izbornog zakona ključne reforme koja se mora temeljiti na načelima federalizma i legitimne zastupljenosti koja je prvi korak prema povratku stabilnosti. Smatrate li da će ta presuda biti provedena na vrijeme i potičete li sve sudionike na provedbu iste? Isto tako bih vas zamolila da se osvrnete na nedavno usvojenu rezoluciju Europskog parlamenta u kojem su istaknuti problemi poput prethodne spomenute odluke Ustavnog suda izmjeni Izbornog zakona, promjene Statuta grada Mostara te osiguranja medijskog pluralizma tj. osiguranje emitiranja programa na svim službenim mjestima Bosne i Hercegovine. Možete li mi reći jel se krenulo u rješavanje prethodnih spomenutih problema, a nakon vas ću postaviti pitanje i visokom predstavniku što će učiniti da je stvarno osigura da ovo sve bude provedeno. Hvala. Hvala. Sada za kraj gospođa Petir. E, poštovani ministre, mene svaki napredak Bosne i Hercegovine na njenom europskom putu e, veseli i naravno da je tu potrebno postići još e, puno napora i, i dosta truda da bi se reforme ispunile. U okviru rezolucije koja je usvojena koja je maloprije spomenuta osim promjene izbornog zakona i federalizacije kao jednog od mogućih modela uspostave jednakopravnosti sva tri konstitutivna naroda spominju se i otvorena pitanja oko neprovođenja međunarodnih konvencija vezanih uz zaštitu okoliša. Pretpostavljam da znate, pitat ću vas e, ima li bilo kakvog napretka u smislu poboljšanja rada e, rafinerije u Bosanskom Brodu e, koje zbog zagađenja ima vrlo negativan utjecaj ne samo na stanovnike Bosanskog Broda nego i na stanovnike Slavonskog Broda u Republici Hrvatskoj. Hvala, na Mr. Hvala, sada gospodin ima liberala. Puno hvala gospodine predsjedniče. U Bosni i Hercegovini trenutačno doživljavamo smiješnu situaciju u višim strukturama, političkim strukturama s obzirom na aktualne događaje, ali moramo imati na umu stvarnost. Bosna i Hercegovina zna da ne postoji, postoje tri entiteta koja su se prije borila jedan protiv drugog, stoga ne postoji e, prava suradnja. Dakle, radi se o umjetnoj tvorevini. E, čitav je niz e, problema koji, na koje utječu eksterni faktori. Hrvatska i Srbija nisu od pomoći ni Makedonija ili Albanija, Bugarska, ni Grčka i situacija je loša. Znači politička e, metafizika je na dijelu i čini mi se da uopće ne napredujemo u stvarnosti zato što su entiteti i nadalje u raskolu. Ne postoji jedna jedina država. Situacija je vrlo teška i mislim da se ovdje radi o vrlo velikoj opasnosti to vidimo sada i u Makedoniji. Stoga mogu reći samo iduće. Koliko god da vi e, zakona usvojili, ustrojili ministarstva i tako dalje, čini mi se da sad postaje pravi bum, no vi morate nešto učiniti kako bi ova država i društveno i socijalno postojala. Hvala za kraj gospodin Peterle. Hvala. Gospodine ministre, hvala vam na ovim vrlo jasnim riječima i na proevropskim ambicijama koje Europski parlament uvijek pozdravlja. Vaša zemlja treba pokazati jedinstvo u raznolikosti, to je prvi izazov. I vi ste već jako naglasili da je važan mir, odnosno nedostatak rata. Nedostatak rata je važan, ali to nije dovoljno. Drugo što ste htjeli naglasiti jest da radite zajedno. I vi ste zapravo rekli da cijela regija želi ući u Europsku uniju i da je rezultat toga da sve ovisi o tome da vi surađujete. Molim vas, recite mi gdje možemo očekivati da će taj proces biti dinamičniji u vašoj zemlji? I e, možete li nam e, reći nešto više o tome e, što mislite o toj ideji da se napravi jedinstveno tržište na Zapadnom Balkanu? Neki smatraju da bi se to moglo ostvariti za dvije ili tri godine. Što vi o tome mislite? Za kraj bih komentirao nešto o Londonu. E, slažem se s vama, ne bih ograničavao Ujedinjenu kraljevinu koja i dalje jest članica Europske unije sa svim pravima i obaveza da dakle ona e, ne bi mogla utjecati na budućnost Zapadnog Balkana. Hvala, imate šest minuta da odgovorite na svoje pitanje, pa sretno. Bojim se da ne znam je e, moguće to učiniti, ali pokušat ću. E, Šujica, činjenica o, o nula, odnosno tome da nijedan strani borac nije, e, da se niko nije otišao iz Bosne i Hercegovine boriti u drugu zemlju, to je jednostavno činjenica. Što se tiče e, zajedničkog e, e, ekonomskog tržišta i carinske unije, tu smo različite stvari. Ja nisam ulazio u detalje, ali mi to doživljavamo kao nešto što nam pomaže na našem putu prema Europskoj uniji kad bi to trebala biti neka zamjena za naše članstvo Europskoj uniji, onda mi to ne bismo podržali, mislim da bi i druge zemlje bile protiv toga, ali mi to ne vidimo kao zamjenu, nego kao e, podršku na putu. Izbori u Bosni i Hercegovini, e, gospođo Zovko ste to pitali, e, ja ne mogu sam apelirati na sve e, dionike e, da pokušaju pronaći rješenje, radi se to o odluci Ustavnog e, suda, ali znamo da moramo tu postići politički sporazum. To nam je vrlo važno, a u najvećoj mjeri to u rukama ključnih političkih igrača u federaciji. E, Bosne i Hercegovine. Znači na njima je na e, Bošnjacima i Hrvatima da se tu dogovore. Uglavnom se tu radi o načinu kako riješiti, odnosno kako omogućiti Hrvatima da doista e, mogu birati svoje istinske predstavnike ne samo u predsjedništvo, već i u Dom naroda u parlamentu. E, vrlo me razveselila e, poruka mladih iz Bosne i Hercegovine nam je pročitao gospodin Freund. E, treba nam u istinu što više Eh, aktivnosti na svim razinama i države i entiteta i kantona, ali i mladih ljudi posvuda u cijeloj zemlji. Eh, važno je probuditi poduzetnički duh kod njih, jer mnoga istraživanja pokazuju da 90% eh, mladih u srednjoj školi, odnosno na sveučilištima E, kada jednom e, završe svoje obrazovanje žele ili raditi u državnoj službi, dakle e, u javnoj upravi ili za telekom. Znači ne žele raditi ono za što su se obrazovali, odnosno ne žele pokretati neki vlastiti projekt, nego su im to želje delje. Gospodin Weigl pitali ste o granicama. Da, ima, završili smo dogovore sa, obili smo dogovore sa e, Crnom Gorom, još raspravljamo sa Hrvatskom i, Srbijom, ali nemamo e, neki problem koji bi dovodio do sigurnosnih problema e, među zemljama, tako da se može reći da imamo dobre odnose sa svim susjednim državama. Što se tiče Pelješkog mosta, mislim da tu imamo rješenje od samog početka. Po mom je mišljenje to trebalo biti čisto tehničko pitanje. E, znam da ne prethodna vlada nego ona prije e, prethodne e, hrvatske vlade e, je u tom mandatu je to postalo političko pitanje i bilo ga teško riješiti, ali sad kad je to ponovo na razini tehničkog pitanja može se. Kada imate dvije prijateljske zemlje, oni će se <laughs> sastati na tom mostu, odnosno općenito sastat će se i riješiti problem. Jasno je da Hrvatska želi povezati dva dijela svog teritorija, a isto je tako sa sasvim normalno da Bosna i Hercegovina želi ima pristup otvorenom moru. Znači moramo vidjeti kako zadovoljiti oba interesa. To se upravo sada događa, o tome razgovaramo i iako most neće tako brzo dovršen, mislim da možete mirno planirati svoj boravak na eh, Jadranu eh, i ovo ljeto. Što se tiče eh, gospodina Kukana i njegovog komentara o ljudima u Bosni, zahvaljujem na tome. Upravo je jedna jedan od razloga zašto se mijenja izborni zakon taj da se omogući da se lokalni izbori i e, izbori na razini cijele države održavaju isto vrijeme. Ne znam hoće li to e, biti moguće, možda bi to bilo komplicirano za e, glasače, ali mislim da bi bilo dobro li smo onda imali četiri četiri godine e, kada unutar kojih se može e, ostvariti istinske promjene u društvu. E, pitanje o Mostaru, o slobodi medija i programu na hrvatskom jeziku sve su to teme koje već dugo postoje, već dugo su aktualne. Meni je teško procijeniti vremenski. Vi ste rekli da ćete postaviti pitanje gospodinu Insku. On doista ima instrumente s kojima se to možda može riješiti prije nego što bih ja to mogao učiniti. No u svakom slučaju trebamo ostvariti određeno, treba doći do nekog rješenja i tu on može pomoći. Pitanje gospođe Petir, da ekologija, zaštita okoliša je vrlo važno područje, a da kako da ta tema zagađenja koja je sama vrlo široka je također e, e, važna. Kad sam se susrela s gospodinom Štirom, vanjskim ministrom poslova Hrvatske, e, razgovarali smo upravo o tome, tu je bio i ministar Gojić i nakon našeg susreta održan je niz sastanaka između ostalog i sastanak e, Hrvatskog, e, Hrvatske predsjednice i ministra vanjskih poslova Rusije i tamo se o tome govorilo. E, mislim da su razgovori bili ograničeni na rafineriju, a ne na e, druge e, teme vezane uz Republiku Srpsku, odnosno cijelu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, oni su pokušali pronaći načine da se barem smanji razina zagađenja i koliko je meni poznato, odnosno koliko sam mogao čuti iz razgovora s gospodinom e, Štirom, čini se da postoji rješenje koje bi se moglo provesti i kako bi se poboljšala situacija ljudima koji žive u tom e, području. E, Good intention and I thank you for this. Uh, yes, što se tiče e, komentara gospodina Nada, bile su to dosta snažne riječi, ali da, ja bi se složio, odnosno rekao bih da se moramo više orijentirati jedni prema drugima. Imamo tri zajednice koja neće nikad postati jedna zajednica, no e, svakako je važno da međusobno e, intenzivnije razgovaramo. Dijelim vaše mišljenje, odnosno vaš komentar o Makedoniji. Ja bih tu samo htio reći i moram reći da se ne slažem, ukoliko sam ispravno shvatio vaš komentar, dakle ne, ne slažem se u pogledu uloge Beograda i Zagreba u cijeloj to situaciji. Ne vidim njih kao dijelom problema. E, dakle, utjecaj određeni na Hrvate, odnosno Srbe iz dva glavna grada je normalan i prirodan, međutim e, njihovo djelovanje je vrlo konstruktivno e, i imamo, e, kontakt imat ćemo u lipnju sastanak sa predstavnicima Hrvatske i mislim da će se tamo moći fokusirati na pitanja koja određuju svakodnevni život i to će biti dobro. I pitanje gospodina Peterlea Eh, koje se opet svodi na to kad ćemo eh, snažnije zajednički raditi i tu mogu reći da eto i ovi razgovori o izbornom zakonu, o eh, programu reformi, da sve to ukazuje na jedan pozitivan razvoj i ideje o zajedničkom tržištu, o Carinskoj uniji, sve su to teme koje, za koje smatramo da su važne i očekujemo da će nam pomoći da se ubrzaju procesi u koje smo sada uključeni, ali ne da se zamijeni, e, da, to postoji umjesto našeg pristupa EU. Hvala. Gospodine e, ministre dozvolite da dam par komentara na samom kraju. Kao prvo, hvala vam e, što ste došli, što ste nam ovako zanimljivo govorili i što ste odgovorili na sva postavljena pitanja. Kao drugo, ispričao bih se što smo vaše prezime pogrešno napisali. Čini se da smo e, ispustili jedno A, dakle da je prezime Črnadak. E, ispričavam se na tome. Zahvaljujem e, još jednom što ste došli na dosadašnjem e, uspješnom dijalogu i budućem dijalogu i s vama i sa e, drugim vašim kolegima iz Bosne i Hercegovine kojima možete prenijeti kako smo mi svi zainteresirani i namjeravamo i dalje pružati podršku Bosni i Hercegovini. Hvala. Thank you. Bye bye minister, bye bye ambassador. Hvala, evo, doviđenja ministre, doviđenja i vidimo se sljedećom prilikom. Nastavit ćemo sada sa sljedećom točkom dnevnog reda, a e, ponovno ćemo govoriti o Bosni i Hercegovini. E, pozivam gospodina e, Valentina Inska da dođe na tu u prvi red.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 točku dnevnog reda. Pozdravljam Valentina Inska e, koji je predstavnik Ujedinjenih naroda za Bosnu i Hercegovinu. On je neka vrsta psa čuvara Dejtonskog sporazuma. E, pratili ste već raspravu s ministrom Črnatakom, pa znate o čemu se govorilo na ovom odboru. Čuli ste pitanja moj kolega i sad predlažem da vama dam sada odmah riječ za otprilike 10 minuta, a nakon toga ćemo eto još jednom imati prilike raspravljati o ovim pitanjima. Izvolite. Nije lako u 10 minuta govoriti o zemlji koja ima 40 e, različitih upravnih tijela, e, tri naroda, dvije, e, e, dva pisma i tako dalje. Moramo biti sasvim jasni i iskreni kada govorimo o problemima jer ima puno e, situacija, puno se toga promijenilo od 90. godina u Bosni i Hercegovini, međutim stabilnost još nije sasvim osigurana i e, teško je zato što postoje i kleptokracije i neke političke stranke rade na razjedinjavanju što nije nikako dobro za budućnost Bosne i Hercegovine. Znamo da čelnici nekih političkih stranaka jednostavno su tu i ostaju na vlasti i čuvaju svoje privilegije, a financijska motivacija mnogih političara zaista i jest e, ključ problema. E, situacija je takva, to je opasnost za stabilnost i na jedan tih i način se zemlja dijeli po etničkim linijama. Naglašavam to, ali ne želim istovremeno minimizirati koji je napredak ostvarila Bosna i Hercegovina na europskom putu. Upravo suprotno proces je jako dobro napredovao i čuli ste koliko je 1916. godina bila važna. Što se tiče budućnosti Bosne i Hercegovine, ja e, bih bio e, da bi bilo dobro da se rano da status kandidata toj zemlji, a kasno da uđe u EU kada se kada se svi uvjeti ostvare. Jer ako dobije status kandidata, onda ste nekako u čekaonici za Europsku uniju i e, dobije se akcijski plan, što bi također bilo dobro i za e, NATO i tu vrstu integracija. E, mišljenje koje sam stvorio u Bosni i Hercegovini temelji se na posljednjih osam godina od kako sam visoki predstavnik za tu zemlju i uočio sam i neke dugoročne trendove, ne samo one u posljednjih nekoliko mjeseci. I za početak, secesionistička retorika e, podjele u zemlji postaje su ogromne, a više se koncentrira na ono što ljude razdvaja nego li ono što ih veže, kao što je življenica želja za e, europskim integracijama a e, ciljevi koji su vladali kada je počeo rat prije gotovo e, to doslovce 25 godina do u dan, dakle te stvari još i dalje postoje. E, stalno se građanima njeću građanska prava i e, mnogi ne uspijevaju i biti izabrani u lokalna tijela. I nakon toliko vremena e, od presude se Finci, e, mnogi ni dan danas ne mogu biti izabrani zbog toga kojem narodu pripadaju. A e, Međunarodni kazneni sud je u postupku protiv Srbije pokazao koliko ta se takve politike razjedinjavanja mogu biti prisutne. I recimo kada gledamo mnoge nazadne politike u školama, mnoge manje skupine nemaju pravo na školovanje na svom jeziku i ima tu puno problema. Recimo Hrvati i muslimani u jajcu e, e, u jednoj školi se jednostavno želi napraviti segregacija e, đaka što bi bilo strašno da se tako nešto napravi u e, tom smislu. Eto, toga još nije bilo došlo ovih posljednjih 15 godina. Mnogi ljudi su inače napustili zemlju, a strana ulaganja su se smanjila. Sve E, to je veliki e, kontrast e, za situaciju 2006. godine. Tada, nakon važnih strukturnih reformi, obrane primjerice e, bila je e, došla do velike faze optimizma. E, tada smo imali i dvije vojske i dva ministra obrane, odnosno tri vojske i tako dalje. Sad imamo jednog ministra obrane, imamo valutu koja je čvrsta pogranične policiju i tako dalje. Tu je međunarodna zajednica dobro djelovala. Tražilo se da su e, se ambiciozne reforme, a politički čelnici smatrali su da to ima smisla. A danas sam došao do zaključka da e, mnogi čelnici u Bosni misli da je međunarodna zajednica postala slabija i e, umornija. I oni jednostavno misle da ćemo mi kao međunarodna zajednica nestati, a oni će ostati. I zato je potrebno da međunarodna zajednica napravi više u Bosni i Hercegovini. Moramo Bosni i Hercegovini pokazati da se treba hitno raditi. E, taj zemlji treba reći da se treba, da treba promijeniti neka strateška opredjeljenja kako bi se stvari promijenile i to iz više razloga. Prije svega E, Bosna i Hercegovina može biti e, model za mir na Zapadnom Balkanu i zapravo model za Europsku uniju u malom. E, predsjednik Vučić, nedavno izabran u Srbiji, to razumije i vidimo da je Srbija krenula prema Europskoj uniji i tim vrijednostima, a predsjednik vlade Hrvatske Plenković također dobro razumije e, regiju i više puta je pružio pomoć Bosni i Hercegovini. E, nadalje, E, Bosna i Hercegovina, baš kao i sama Europa, je zemlja sa više vjeroispovijesti, četiri vjeroispovijesti u posljednje e, njih 400 godina. I ljudi e, znaju samo za takvu vrstu suživota. E, ta se vrsta integracije i tolerantnosti mora održati i moramo promicati europski način života u Bosni i Hercegovine. Treće, s obzirom na pogreške koje smo načinili kao članice Europske unije, i koje su predonijeli tragičnim događajima u bivšoj Jugoslaviji moramo poboljšati e, naš rad i e, biti vjerni našim idejama. I za kraj uspjeh u Bosni i Hercegovini i drugima će pokazati da je ta zemlja ispravno postupila i e, da je sa pravim strateškim prioritetima došla u veliku europsku obitelj. E, dragi kolege, obilježavamo 60. godišnjicu rimskih ugovora. E, podsjetimo se kako je Europa izgledala nakon drugog svjetskog rata i znate da stabilnost i mir trebaju ići kroz integraciju, a ne s razjedinjenje. E, također, euroatlantske integracije su nešto što je želja građana Bosne i Hercegovine, ali moramo paziti na to kako se ponašamo, ne zato što neće stvari sami po sebe se jednog dana dogoditi zato što mi imamo pravo u našem mišljenju. E, austrijska je jedna novinska kuća je govorila o manevrima Rusije e, vezan i za Kazahstan i on je za ruski je veleposlanik u Sarajevu rekao da postoje alternativa Europskoj uniji. Moramo se dakle zalagati za stvarnu reintegraciju i reforme i e, da to sve skupa dovede Bosnu i Hercegovinu u modernu državu koja će funkcionirati. E, kada govorim funkcionirati ne mislim centralizirana država, jednostavno država mora funkcionirati. Mi smo e, došli do neviđenog napredva u Bosni i Hercegovini kad smo se bili jako na tome angažirali. Dakle, budemo li se ponovno tako angažirali, moćemo, moćemo postići izvanredne rezultate. Hvala gospodine Insko na vašim primjedbama. Pred nama je otprilike 15 minuta zašto što u 11.30 imamo zajednički sastanak s odborima DV i e, proračun i osam kolega želi se javiti za riječ. Svatko će dobiti maksimalno minutu i 30. Za početak gospodin Kukan. Hvala vam. Dobro nam došli, gospodine Insko. Drago nam je što ste danas s nama. Dozvolite da prvo konstatiram kako je vrlo malo ljudi čiji je ured, ured ima takvo sjećanje kao što ga ima vaš ured za, u Bosni i Hercegovini. Želio bih vam zahvaliti i na eh, obrani eh, mirovnog sporazuma i integriteta, odnosno suvereniteta ove zemlje eh, i na svemu što ste vi, odnosno vaš ured učinili. Postavih dva pitanja prvo u odnosu na regionalnu dinamiku i bilateralne odnose Bosne i Hercegovine. Koji vanjske aktere vi vidite kao one koji znatnije utječu na situaciju u državi. I s druge strane, ako biste mogli prokomentirati rezultate popisa stanovništva. E, imamo rezultate e, statističkog ureda Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Mislite li da ima šanse da se objavi zajedničke rezultate e, tog popisa stanovništva ili ćemo stalno imati dve institucije i dva, dvoje rezultate? Hvala vam, e, gospodine predsjedavajući. Hvala gospodine Insku. Uvijek mi je drago kada nam dođete u Europski parlament i kada možemo s vama razmijeniti e, mišljenja. Vrlo mi je drago što ste rekli da e, Bosna i Hercegovina treba biti funkcionalna, a ne centralizirana država. U pogledu toga se svi slažemo pitao bih vas koja je stvarna realnost, za tako kažem, dakle, koja je stvarnost u Bosni i Hercegovini, koja je to mješavina između Daytona i utjecaja Europske unije, e, koliko su snažne ili koliko su slabe institucije Bosne i Hercegovine e, koje bi trebale zamijeniti institucije međunarodne zajednice e, uspostavljanje nakon rata. I spomenuli ste i pitanja poput referendum referenduma u Republici Srpskoj ili pokušaja e, obnavljanja e, optužbe protiv e, Srbije kakvi su utjecaj tih tema, odnosno kako procjenjujete mogućnost stvarnog uspjeha puta prema EU, odnosno kakva je tu dinamika između tih različitih događaja. Ako se može to sve istovremeno događati, dobro je, ali imam dojam da, se, da je opći, e, opće uvjerenje da je vaš ured i dalje potreban. Gospodine Radoš. Gospodine predsjedniče, evo ja zahvaljujem gospodinu visokom predstavniku na prisutnosti i obraćanju odboru za vanjske poslove Europskog parlamenta. E, moje pitanje, odnosno tema se tiče e, ustavnih odluka, odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojima se osporavaju ustavne promjene na razini entiteta, a koje nisu provedene tako da se država nalazi u protuustavnoj situaciji a jednako tako i mnoge odluke koje se tiču zakona nisu provedene pa se država nalaze i protuzakonitoj situaciji. Najbolji primjer toga je e, činjenica da većinski narod u Republici Srpskoj i u Federaciji može izabrati predstavnike drugih naroda u Domu naroda. Domovi naroda u oba entiteta služe za zaštitu ravnopravnosti naroda a na ovakav način birajući ovisne političke predstavnike drugih naroda zapravo se izigrava volja i temeljna načela i Dejtonskog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine. Raniji predstavnici su mijenjali ustave kada to nisu učinili e, političari, odnosno nadležna tijela. Vi to niste činili do sada, ja ne pozivam da vi to činite, bolje je da se te odluke donose voljom političkih predstavnika naroda, ali htio bih čuti vaš komentar na tu protupravnu i protuustavnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Um, Hvala vam, gospođo Šujica. Hvala vam. Gospodine Insko, dobrodošli u Europski parlament. Kratko ću postaviti pitanje koje se odnosi na vašu procjenu o promjeni izbornog zakona. Imate li tu neki komentar? Smatrate li e, da će doći do te promjene? E, koliko je meni poznato, e, ne, moga se, ne može ga se mijenjati u izbornoj godini, što znači da se to mora dogoditi ove godine. Kakve je vaše mišljenje o tome? I drugo pitanje, imate li kakve pouzdane informacije o raspoloženju ljudi u Bosni Hercegovini prema Europskoj uniji? Dakle, imate li, pouzdanih podataka o tome? Moj bi zaključak bio e, da se Bosna i Hercegovina mora promijeniti, jer ako se ne promijeni Bosna i Hercegovina, morat će se promijeniti Europska unija, a nekako ne očekujem da bi se to dogodilo. Dakle, kakve su te promjene, odnosno kako idu te promjene i kako se provode reforme u Bosni i Hercegovini. Hvala, gospodin Freund. Hvala vam. Hvala gospodinu Insku što je danas nama. Ako sam točno razumije što ste govorili, e, poticali ste nas na snažniju ulogu Europske unije u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine. Ako se prisjetimo situacije e, koje smo imali sa drugim istočnoeuropskim zemljama, neću ih sada nabrajati, e, ali e, podsjetio bih da smo imali e, raspravu o tome e, jesmo li išli prebrzo, da možda nismo čekali dovoljno dugo da se uspostavi vladavina prava, da se provede borba protiv korupcije i rekli smo, odnosno tada se argumentiralo, govorilo se da kada jednom uđu u Evropsku uniju, da će se te stvari riješiti same po sebi. Moje bi pitanje bilo, smatrate li vi da je to ispravan put, odnosno koji je pravi put po vašem mišljenju? Trebamo li čekati da se usvoje, usvoji sve ono što mi u Europskoj uniji smatramo tako važnim ili mislite da bi bilo bolje da prihvatimo Bosnu i Hercegovinu sa svim njezinim nedostacima kakvi oni jesu i dakle da onda čekamo da se to riješi u tijekom njezinog članstva. Hvala gospodine Freud, gospodin, Weigl. Hvala vam. Uvaženi gost, mi ste e, razumijemo. E, iako e, ja govorim slovenski, pa ću to učiniti. E, pokazali ste veliko strpljenje u svom poslu. Također jedan vrlo konstruktivan pristup situaciji tijekom svih vaših godina u Bosni i Hercegovini i svi to cijenimo. Također kao i e, činjenicu da ste se izložili situacijama u kojima se slala simbolična poruka e, Bosni i Hercegovini, a ta simbolika je uvijek nešto što je najosjetljivije u svakom diskursu. E, mislim pri tome na različite komemoracije u Republici Srpskoj, e, mislim na događanje o Srebrenici i tako dalje. Taj nas Stavna simboličnost e, podsjeća na to da postoji jedna ključna tema u odnosima među narodima u Bosni i Hercegovini, a da je ona i dalje otvorena. Naime, vi kao visoki predstavnik, mislite li vi da u Bosni i Hercegovini i na cijelom zapadnom Balkanu, za koji smatramo da je krična situacija, mislite li da je e, zainteresirano za taj aspekt dovoljno snažna? Hvala, e, gospođo Zovko. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala, mm, gospodine visoki predstavniče. Moji kolege Jozo Radoš i gospođa Šujica su vas već pitali o izbornom zakonu i provedbi e, odluka e, Ustavnog suda. To sam i ja htjela pitati, ali bih vas podsjetila da je 2003. provedena reforma obrambenog sustava e, zahvaljujući tome što su Hrvati mogli E, izabrati svog predsjednika. Tko je mogao provesti tu reformu, tu ključnu reformu i stvoriti Ministarstvo obrane i obavještajne službe e, na razini Bosne države? 2011. u federaciji je, zahvaljujući vašoj odluci, uspostavljena federalna vlada. Ne smatrate li da činjenica da se ne događa promjena izbornog e, zakona, da će situacija u 2018 2017. izbornoj godini biti vrlo eh, eksplozivna, odnosno da će dovesti do eh, dalje nestabilnosti. Mislim da postoji potreba za vašom odlikom. Eh, važno nam je da Bosna i Hercegovina bude stabilna, a da bi to bilo tako, moramo imati predstavnika u vladi. Stoga apeliram na vas da omogućite postizanje tog kompromisa. Hvala. Hvala, Mihael Gala. Puno hvala. U Bosni i Hercegovini sada imamo sukob. Gospodin Dodig je održao referendum i to Ustavni sud nije mogao spriječiti. Ako sada dođe do drugog referenduma, onda mi također to ne bismo mogli spriječiti. Stoga moje pitanje, imate li e, nekakav scenarij za najgori e, slučaj? Hoće li doći do nesmetanog organiziranja e, referenduma? I tada bi E, Rusija poslala e, vojsku kako bi podržala tu novoosnovanu državu. Kako mi to možemo spriječiti? Imamo e, postrojbe koje su u spremnosti i ako Sarajevo ne može spriječiti takav referendum, onda mi to moramo učiniti. Stoga pitanje bismo mm, li mi bili spremni kako bi pokazali vjerodostojnost izvesti vježbe. To bi bio konkretan signal upućen Dodigu da se ne usuđuje organizirati drugi referendum. Ja želim politički postići da se to ne održi zato što ne želim da odjednom jednom eh, imamo ponovno vojsku u Europi. Da li smo mi uopće svjesni ove opasnosti, i da li imamo preventivna sredstva, eh, primjerice kako bi eh, poslali pojačanje, kako bi spriječili takav razvoj događaja. Hvala. Hvala, Mihael Galer. A sada, gospodin Imcko, imate nekoliko minuta vremena da odgovorite na pitanja koja su postavila kolege iz različitih klubova i vrlo se veselim vašim odgovorima. Izvolite. Hvala Edvarde na pitanju i na cvijeću. E, što sam rekao, ovo su podaci koje je potvrdio Infostat. E, mogu samo konstatirati da da, postoje razlike rezultatima Republike Srpske i Federacije, ali imamo Infostat sa e, njegovim rezultatom. Gospodine Picula, imamo malo vremena pa e, e, moram malo pojednostaviti, ali ja bih volio da imamo manje Daytona, više Brisela, ali e, Brisel mora biti perspektivan, a istovremeno i snažan i čvrst. Ne smije u Bosni doći do nekog vakuma a prioriteti su prioriteti nakon svih ovih godina u Bosni i Hercegovini, a mislim da vrijedi to i za naše zemlje, glavni je prioritet vladavina prava. Zašto u Rumunjskoj sada imamo tisuću ljudi u zatvorima, političare i poslovne ljude? Zato što to nije bilo napravljeno. Dakle, vladavina prava je ključna, e, ne radi se samo o ekonomskim pitanjima, važna je vladavina prava. Gospodine Radoš, da, odluke Ustavnog suda su obvezujuće, do sada imamo 20 tisuća odluka, a jasno je da i dvadesetak dvadesetak nije e, provedeno uključujući presudu Sjedić Finci, ali imamo i presudu fin, Ljubić i tako dalje koja nije e, provedena. E, to je loše, međutim jasno je da odluke Ustavnog suda nisu a la carte, možete birati šta ćete provesti, a šta ne i da to treba učiniti, to je jednostavno obaveza za sve.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 gospođa Šujica, također pitanja o izbornom, i još neki drugi kolege su postavili pitanje o izbornom zakonu. E, izborni zakon treba promijeniti, rekao bih da, da ga treba promijeniti u političkom smislu, naime postoje neke političke potrebe koje treba također zadovoljiti, ali treba ga promijeniti u tehničkom smislu. Na primjer, nemamo e, staklene glasačke kutije, e, nedavno je u posjeti bio jedan estonski stručnjak koji je rekao pa možete glasati elektronički kao u Estoniji, znači e, da kako treba postići da e, mrtvi ne glasaju i tako to. E, dakle, u potpunosti podržavam mjeru tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine E, i ako je netko e, mlađi i manji brat, onda ga treba e, njemu posebno pokloniti pažnju i možda čak treba imati malo više prava nego stoji na papiru e, da bi se osjećao ravnopravnim. Ja tu nemam nikakve dileme. O snažnije ulozi Evropske unije, da, tu se potpunosti slažem, ponovo naglašam vladinu prava, tu mnogo toga trebaš napraviti, ali Bosna Hercegovina jest na pravom putu i moramo moramo im dati e, ovaj osjećaj hitnosti. Stvari se moraju e, odmah napraviti. E, što se tiče birokratskog postupka, on je možda bio učinkoviti u baltičkim zemljama, ali na Balkanu to neće dovesti do uspjeha, nego treba unijeti taj osjećaj hitnosti ako me pitate da trebam li misli, mislim li da treba prihvatiti Bosnu i Hercegovinu sa svim njezinim nedostacima, rekao bih da, da trebaju upravo takvu prihvatiti, ali kao kandidata, ne u članstvo. Trebaju prihvatiti kao kandidata i reći što treba postići, da to treba postići e, što prije. E, morate vrlo je važno E, za Bosnu i Hercegovinu dobije taj osjećaj. Samo članstvo će doći prije ili kasnije, ali tranzicija je ono što je u Bosni vrlo važno i neophodno. E, gospodine Weigl, meni je vrlo žao što se simboli i simbolika e, pretjerano koriste, puno pretjerano koriste u Bosni i Hercegovini u odnosu na događaje koji su i često i stariji od stoljeća. E, to čitava e, kultura komemoracije. E, jedan primjer je ako odete u Njemačku, odete u Berlin, svaki 500 metara neki spomenik, ali nemate tu kulturu, nije sve prožeto tom simbolikom, nego se gleda prema napredu u a u Bosni i Hercegovini još nemamo tu takvu kulturu. no, možemo ju razvijati i razviti i mislim da bi mladi ljudi za to bili spremni. Povijest treba ostaviti povijest povjesničarima, e, ljudima iz akademskog svijeta, ali političari moraju gledati prema naprijed, inače ćemo imati ispražnjenu zemlju. E, čuli smo da je 70 e, posto mladih je reklo da želi raditi u državnoj upravi ili za telekom, međutim isto tako 70 posto mladih želi napustiti zemlju E, kao rekao bih e, da treba biti velikodušan i da treba ponovo odgovaramo o pitanju izbornog zakona. E, dakle, treba imati u vidu izbore 2018. i učiniti što je važno ove godine. Državni izbori, odnosno izbori koji se stalno događaju, stalno su u nekakvom predizbornom ili neposredno postizbornoj situaciji. To nije dobro. Dakle, Dakle, nikako da, da, da dobijete neki period kad se može nešto u miru uraditi. Gospodin Gale eh, razgovarao o najgore mogućem scenariju, o tome ne želim uopće spekulirati. Takav bi scenarij podrazumijevao sukob iznova i ako bi Republika Srpska poželjela izaći, doista otići, onda bismo imali sukob. To nikako ne želimo i apeliram na vas, iskoristite svaku mogućnost na svakom mjestu gdje možete nešto reći, gdje možete glasati, proširite mandati eh, eufora, E, oni vrlo dobro obavljaju e, posao u Bosni i Hercegovini, doista e, uspješna priča, treba ih financirati, oni su vrlo važni, ona ima svega simboličnu vrijednost, e, danas ih je 16 tisuća, svojeremno je bilo 60 tisuća, ali svejedno imaju važnu političku ulogu, a isto tako uvijek se može e, znači, pozvati još vojnika i tako e, povećati njihov prisutnost. Dakle, ta prisutnost EU fora je važna jer daje svima osjećaj da neće doći do novog sukoba. E, što se tiče podrške pristupa Europske unije nemam najnovije podatke, ali kreće se među 60 i 80% za Europsku uniju. Hvala vam gospodine Insko što ste se obratili našem odboru, što ste dakle, došli danas i na našu sjednicu i bili s nama. Želim vam mnogo uspjeha u radu u Sarajevu, a mi sada e, zaključujemo, završavamo e, sjednicu odbora za vanjske poslove. Sljedeća nam je sjednica 2. svibnja od 9 do na večer a o, i onda 3. svibnja od 9 do pola 1 u Briselu oba dva dana. Hvala vam.